objavljen e, sutra u srijedu 11. prosinac 2013. godine. Što se tiče preporuke za odluku e, odbora za međunarodnu trgovinu, što je jučer objavljeno, da se ne objavljuju, da se ne iznose e, prigovori od koje se unose promjene u tekst od 72. godine, zeleni ALDE NGL i GUE su uložili prigovor i u skladu s tim, dakle, to će biti upisano u glasovanju 4.12. prosinac 2013. E, godine. E, rok za amandmane je krajem tjedna. E, glasovat će se odvojeno u grupama ili poimenačno i u srijedu 16 sati ističe rok. Zahvaljujem vam na vašoj pozornosti za ove najave i sada prelazimo na dnevni red po kojem ćemo govoriti da dakle, saslušati izjave vijeća i komisije o izvješću za 2013. godinu o Albaniji.